ću e, tri kratke najave. Što se tiče odluka nekih e, odbora da se pokrenu međuinstitucijski pregovori, e, najavljujem da 16. travnja sam dobila zahtjev za glasanje o FTD-a, zelenih o odluci odbora ITRE da se pokrenu međuinstitucijski pregovori na temelju izvješća o europskim poslovnim statistikama gdje je izvjestitelj bio gospodin Levandovski. Također sam dobila zahtjev